Uvaženi kolege i kolegice, glasamo sada, vrijeme je za glasanje. Počnemo s izvješćem Valkosel Siso. Dobro je da još sekundu dvije, samo da svi dođemo do svojih mjesta.

Pitam se je li u redu e, možda čestitati bivšem predsjedniku komisije e, Barosu na imenovanju u Goldman Sachsu. I također e, izraziti zabrinutost da njegova penzija kao bivšeg predsjednika komisije očigledno njemu nije dovoljna. Je li u redu da se tako nešto